početak. E, molim vas da nas ispričate za kažnjenje, ali možete pretpostaviti da je sastanak o Brexitu trajao dulje nego što smo pretpostavili, mogu još i dulje potrajati. Sada smo došli do točke e, broj 10 našeg dnevnog reda. Radi se o javnom saslušanju o upravljanju ribarstvom u područjima Natura 2000. Tijekom pripreme plana za upravljanje naturom 2000 jasno je da jasno je da svi brbljaju. Maurito. Donc, lors de la préparation... Dakle, tijekom pripreme Vous sortez, Monsieur Kuhn, vous sortez et vous parlez dehors. Molim vas, iziđite i razgovarajte napolju. Tijekom pripreme i izrade plana za upravljanje Naturom 2000 jasno je da će ribolov u tim zonama biti ograničen. Nova uredba bi mogla u potpunosti zabraniti mm, ribarstvo u velikim ribolovnim zonama, primjerice 30% ribolovnog pojasa u Njemačkoj. U nekim drugim zonama ribolov bi se mogao znatno ograničiti. Međutim, ne znamo koji će vidovi ribolova biti pogođeni. Međutim, neke značajne zabrane ne bi se trebale početi provoditi prije nego što se provede studija, e, studija utjecaja. Cilj ovog saslušanja je da čujemo stajalište znanstvene zajednice, profesionalaca u sektoru i e, ljudi koji rade u udrugama, koji djeluju u udrugama. Hvala vam što ste došli. Za početak dajem riječ Elizi Roller Oprosti, Eliza, nisam te vidio, tamo sam te tražio. E, dakle, prvo je Eliza Roller koja će predstaviti Europsku komisiju. Nakon toga ću riječ dati našim gostima. Eliza, imaš riječ na 10 minuta. Hvala, gospodine Kadek. Držat ću se 10 minuta. Dobar dan svima. Ja ću držati jednu kratku prezentaciju E, zakonodavstva koje je trenutno na snazi i također vam reći gdje smo u ovom momentu što se tiče e, ribolovnih aktivnosti i upravljanja e, mrežom Natura 2000. Prvi slajd vam pokazuje trenutno stanje mreže Natura 2000 koja obuhvaća 18% kopnenog područja i skoro 6% pomorskog područja. To je, to je najveće koordinirano područje zaštićena područja, odnosno koordinirana mreža zaštićenih područja na cijelom svijetu. I također imamo i uz e, održive ciljeve za razvoj UN-a, imamo i e, ciljeve za Ičija gdje bismo trebali do 2020. postići 10% obuhvat. To je važan cilj, no postoje razlike e, u morskim e, bazenima u Europi, no radimo na tome da postignemo taj cilj. O čemu se radi zapravo kod mreže Natura 2000? Naravno, odgovorno se na zemljama članicama da odrede koja su to zaštićena područja na pomorskom području i to je u nacionalnoj nadležnosti i također da e, uvedu te mjere zaštite e, za ranjive i e, habitate i vrste koje se nalaze u opasnosti. na mediteranskom području imamo manje od 3% obuhvata primjerice, no ključno načelo je da se tamo mogu provoditi ljudske aktivnosti ako su u skladu sa ciljevima očuvanja prirode. To je ključni princip na kojem počiva mreža Natura 2000 i e, naravno i tu ribarstvo mora biti u skladu sa tim mjerama očuvanja. Tu postoje važni ekonomski, e, ekonomske koristi. Pretpostavlja se da iznose do, od 20 do 300 milijardi eura godišnje i komisija i druge institucije su provele e, različite studije koje se upravo bave društveno ekonomskim koristima. E, koje e, možemo izvući iz tih pomorskih zaštićenih područja. E, kako sada s time se povezuje ZRP? Tu su odredbe koje omogućavaju mjere zaštite za ribarstvo koje su nužne kako bi to bilo u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti okoliša Unije. Radi se o cijelom nizu direktiva. I također se mogu i hitne mjere uvesti i zemlje članice također mogu u 12 nautičkih milja od obale uvesti neke mjere zaštite ako je to u skladu sa ostalim, ostalim zakonskim propisima na planu ekologije. Koje su koristi od upravljanja e, ribarstvom u područjima Natura 2000. Kao prvo, e, udovoljava se ciljevima ZRP-a i zakonskim propisima e, vezane za zaštitu okološa. Dakle, postoje, to su već postojeći zakonski propisi koji već dosta dugo postoje i obuhvaćaju ribarstvenu politiku i postojeće ekološke propise. Ne radi se o novim zakonskim propisima, nego naprosto radimo na tome da se provedu već postojeći propisi iz ta dva zakonodavna područja. Treba se postići odgovarajuća ravnoteža između e, održive eksploatacije resursa, u ovom slučaju e, riba, i potrebe da se zaštite važni habitati i to je to što mi želimo postići. Također želimo da e, okupimo na jednom mjestu dionike iz područja ribarstva i zaštite okoliša. To je veoma važno ne samo na nivou dionika nego i javne uprave, dakle da iz ta dva područja se ljudi okupe. I također se radi o poboljšanju suradnje između nacionalnih državnih uprava i dionika. Dakle, što se zapravo predviđa e, CFP-om? To je regionalna suradnja između zemalja članica koje imaju interese u upravljanju tih područja što se tiče ribarstva. I, dakle, važna je regionalizacija dakle da se ribarstvene mjere provode u svrhu zaštite okoliša. Također imamo i ova savjetodavna vijeća e, gdje je e, obavezna konzultacija. Također moramo imati iste uvjete za sve zato što imamo različite mjere upravljanja za slične e, pomorske elemente unutar jedne regije. Znači ako vi lovite ribu u jednom moru gdje imamo druge mjere e, upravljanja, to ne smije utjecati e, na vaš način poslovanja. Zapravo hoćemo na jedan otvoreni, transparentan način uobličiti zakonske propise. Gdje smo sada e, što se tiče tih zaštitnih mjera? Nismo jako daleko dogurali, nažalost, nismo baš tu bili jako uspješni. Samo nekoliko zajedničkih preporuka koje obuhvaćaju samo Baltičko more, Sjeverno more i ni jedno drugo more. Dakle, mada je komisija pokušavala potaknuti zemlje članice da surađuju i na drugim morima, samo imamo te zajedničke preporuke za Baltičko i Sjeverno more. Zapravo o čemu se tu radi? Imamo pet delegiranih akta komisije, dva još uvijek proučava e, vijeće, ali očekujemo da će e, uskoro biti još e, pet, odnosno nekoliko novih zajedničkih preporuka za upravljanje ribarstvom u belgijskim vodama. Znači, to je polako se počinje kretati, to je komplicirano jer to je jedan novi e, instrument upravljanja u ZRP-u. Kako to funkcionira u praksi? Zemlje članice imaju taj proces konzultacije koji traje šest mjeseci i unutar tih šest mjeseci zemlje članice se trebaju pobrinuti da njihovi zahtjevi da se uvedu te mjere upravljanja sa e, stanovišta očuvanja prirode, dakle da uz njih idu sve informacije iz plana biologije, ekonomije, zaštite okoliša, dakle socijalno, tehnički i tako dalje. E, moraju se konzultirati svi relevantni sva relevantna savjetodavna vijeća i onda komisija ima tri mjeseca da usvoji zajedničku preporuku. Imamo pristup e, koji se zasniva na načelu predostrožnosti i konačno, evo, ću vam jedan primjer i onda ću time završiti svoju prezentaciju. Dakle, Baltičko more, imamo preporučene mjere E, koje se odnose na sedam e, lokacija e, u Baltičkom moru koje su zaštićene po Naturi 2000 u Danskoj i tu je zabranjene su ribolovne aktivnosti sa svim ribarskim alatima koji su u kontaktu sa dnom na području gdje su grebeni. I zapravo koji je bio savjet da se ne može u potpunosti e, postići taj cilj zaštite bez odgovarajućih mjera da se spriječi ribarstvena aktivnost. Ali tu se mora procijeniti i socioekonomski učinak tih mjera ako se one uvedu. I kako će to djelovati na ribarstvenu aktivnost. Evo, samo u zaključku znam da sam već potrošila svojih 10 minuta. Mi smo zadovoljni s time kako ovaj sistem funkcionira u tom smislu da mislimo da je došlo do poboljšanja suradnje između različitih dionika. Vidjeli smo da je poboljšana situacija e, na tome kako se zapravo radi na zaštiti pomorskog okoliša, e, ali istovremeno sve to dosta sporo funkcionira, kao što možete vidjeti iz broja zajedničkih e, preporuka. I evo, mislim da ću time završiti svoj uvod i e, želim vam zahvaliti što ste me pozvali. Hvala. Merci, Eliza. Hvala, Eliza, na ovom e, izlaganju. Sada pozivam gospodina Torsena Šulca, istraživača na Zavodu za morski ribolov e, Tünen u Hamburgu. On će nam govoriti sada jedno 15 minuta. Imate 15 minuta. Dobro, sada ću vam govoriti o upravljanju e, ribolovnim aktivnostima i Naturi 2000 iz e, znanstvene perspektive. Prvo ću govoriti o E, ciljevima očuvanja i zaštite, zatim o mjerama upravljanja i nakon toga ukratko govorit ću o e, sociogospodarskim posljedicama. Dakle, što se štiti u različitim zemljama različite staništa, e, podmorske planine u Škotskoj, sprudovi u Njemačkoj, e, grebeni u e, Danskoj. Radi se o različitim staništima, različite osjetljivosti i različita područja su na različit način evaluirana u različitim državama članicama. Primjerice, Doggerbank – koji se proteže između Danske, Njemačke, Nizozemske i Ujedine kraljevine. U Danskoj nema zaštićenih područja, zaštita postoje u Nizozemskoj, Ujedinoj kraljevini i Njemačkoj, a u Ujedinoj kraljevini planiraju se vjetroelektrane na tom području. E, I konačno, nedavno je došlo do izrade zajedničkih preporuka. E, status e, povoljnog stanja očuvanosti ti ciljevi se vrlo fluidno definiraju, vjerojatno zato što zbog nedostatka distribucije E, vrsta i staništa. Isto tako vlada velika nesigurnost u tom području zato što vjerojatno je vrlo skupo i dugotrajno e, pratiti e, ptice i sisavce u tim morskim staništima, skupo je motriti i pridnena staništa. U ovom trenutku nemamo dovoljno pokazatelja i pragova, a većina indikatora i pragova se u ovom trenutku tek izrađuju i to paralelno sa pregovorima o zajedničkim preporukama. Što se tiče mjera za upravljanje, prijedlozi koji su u ovom trenutku pred nama bi se trebali razviti sa E, malo više znanja, odnosno informacija u ovom trenutku su nepotpuni. Trebali bismo ih više utemeljiti na znanstvenim podacima. Za neka područja imamo podatke, ali neki planovi za upravljanje trebaju se više utemeljiti na stručnim znanjem Isto tako, te često se koristi jednostavni eh, pristup eh, predostrožnosti. Eh, također, način upravljanja pro, prostornog je često dosta arbitraran i čini se da se temelji na političkim odlukama u ovom trenutku. Isto tako, Često, se, često to sve ovisi o položaju, sezoni i veličini. Primjerice, ovo je na Sjevernom moru, vidite ova područja e, u crnom okviru su područja u kojima je zaštićeno morsko dno. Zato su e, ribolovne aktivnosti u ovim e, područjima, kako, odnosno predlaže se da ribolovne aktivnosti budu ograničene, odnosno zabranjene. A ovdje žutom bojom, odnosno smečkastom bojom, označeni su plovila koja love rakove. Ovdje vidite njemačke i danske brodove. Tu na istočnom dijelu je područje za koje postoji prijedlog da se ribolov ne zabrani. Radi se o nalaženju kompromisa između ekologije i ekonomije. Ono što znanstvenici inače čine kada pokušavaju eh, procijeniti ishod različitih opcija za upravljanje, eh, mi koristimo različite podatke eh, kao što su očevidnici i podaci iz VMS-a. Isto tako pokušaju se razviti zajednički načini analize u različitim europskim projektima, ali u ovom trenutku ne postoje zajednički međunarodni standardi za analizu učinka na industriju. Isto tako što se tiče biološkog aspekta, postoji određena razina nesigurnosti e, u odnosu na gospodarske modele. Što se tiče politike, odnosno političkog aspekta procjene ovih opcija za upravljanje. E, upravljanje ne bi trebalo biti neproporcionalno, e, odnosno upravljanje se treba temeljiti na e, količini zaštićenih područja i učinak na flote različitih zemalja ne, ne bi trebao biti različit, nego bi trebao biti uravnotežen u različitim zemljama članicama, flote su e, različite veličine i strukture, isto tako koriste različita ribolovna područja, a isto tako države članice imaju različite ciljeve u odnosu na okolišne industrijske ciljeve. Odluke se u ovom trenutku temelje na e, procjenama učinka iz samo jednog sektora, to je primjer iz Njemačke, imamo zajedničke preporuke za upravljanje ribarstvom, uglavnom se takve preporuke izrađuju samo jednoj državi članici i uglavnom se procjenjuje samo jedan e, sektor, na primjer e, ribarstvo u odnosu na područja Natura 2000. Na ovoj e, karti crvenom bojom su označene ribolovne aktivnosti njemačke flote u 2010. godini, a plavom bojom označene su e, planirane vjetroelektrane u Ujedinjoj kraljevini, a zelenom bojom označena su e, područja Natura 2000. Znači potrebna nam je prekogranična i međusektorska analiza, da vidimo što čine suzjedi, koji su planovi za druge sektore, e, što o tome misle lokalne zajednice. Isto tako treba procijeniti posljedice na lokalna poduzeća i regije. Ovo je jedna od običajnih karata distribucije flote. Vidite ovdje e, Njemačke neke vjetroelektrane koje su se trebale izgraditi 2013. godine i područja Nature 2000 u kojima je zaštićeno morsko dno crnom bojom, a zelenom bojom zaštita ptica. Evo ovdje su opet e, ribolovni e, napori e, nizozemske flote plovila koja love smeđe kozice, a za njih ova područja nisu zatvorena. A sada ću vam e, predstaviti jedan koncept, e, na engleskom stress level, odnosno e, razina šoka. Radi se dakle o gubicima u smislu prihoda. Dakle, to je iskazan gubitak prihoda kada bi se jedno područje zatvorilo za ribarstvo u budućnosti. Primjerice, kad bismo imali područje gdje su prihodi 10 milijuna eura i kada bi se zaštitilo jedno područje, razina šoka, odnosno stres level, bio bi 10%, odnosno 1 milijun. Evo, ovo je analiza za pojedinačna plovila te razine šoka. Tu smo e, napravili za flote nizozemske, danske i njemačke za razdoblje od 2012. do 2015. godine. Isto tako analizirali smo scenarij za Natura 2000 i vjetroelektrane u njemačkim vodama. Analiza je provedena na e, 230 plovila za koje smo imali podatke. Ovdje vidite da 70% plovila nije, e, odnosno ne bi izgubilo ribolovna područja, a oko 30% plovila bi moglo izgubiti do 10% prihoda zbog zaštite određenih područja. Ako, ako agregiramo takve podatke, e, možemo dobiti iste ove podatke za luke, odnosno lučke zajednice. Evo isti scenarij za lučke zajednice e, na njemačkoj obali. Vidite da većina luka, odnosno zajednica, e, nije, ne bi, ne bi pretrpjela štete, a neka, neke, lučke zajednice bi izgubile između 5 i 10% prihoda. Ako dalje agregiramo te podatke na razini nacionalnih flota, za isti scenarij ovdje vidite opet podatke za razdoblje 2012. do 2015. godine. Imate broj plovila i klase individualne, odnosno pojedinačne razine šoka, u narančastom bojom označeno je označena su poduzeća koja bi izgubila 10%, odnosno ne više od 15% prihoda. A tu su naznačeni i oni koji bi izgubili više od 15%. Vidite da situacija za nizozemsku i njemačku flotu slična. Dakle, pitanja koja su pred nama jest kako postići znanstvenu evaluaciju različitih e, mogućnosti za upravljanje. Potrebno je jasno naznačiti koji su operativni ciljevi, koji su pokazatelji i koji su pragovi. i u zaključku mogu reći da e, politička rasprava i potrebne odluke u e, brojnim slučajevima još uvijek nedostaju, dakle još uvijek nam nedostaju razne političke odluke jer upravljanje e, s jedne strane mora biti u skladu sa ciljevima očuvanja koji se temelje na znanstvenom e, znanju, s druge strane mora biti proporcionalno i ne smije diskriminirati, a e, sveukupno mora se naći ravnoteža između gospodarskih, ekoloških i socijalnih ciljeva nekog područja. Hvala najljepša, ali najviše hvala mojim kolegama u Danskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj, a hvala vama na pažnji. Hvala, hvala doktore na vašoj eh, prezentaciji. Sada pozivam gospođu Suzanu Sainz Trapagu, koja je stručnjakinja u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i prehrane Katalonije u Barceloniji. Gospođo Suzana Sainz Trapaga, imate riječ. Pour 15 Na 15 minuta. Hvala predsjedavajući, dobar dan svima. Kao što je rečeno, ja ću danas govoriti o upravljanju ribolovnim aktivnostima u zaštićenim područjima u Kataloniji. Imam nekoliko slajdova i tako ću organizirati svoju prezentaciju. Kao prvo da ću pregled mreže Natura 2000 u Kataloniji. Nakon toga govorit ću o specifičnom slučaju Crvenog koralja, upravljanju modelom e, ribarstva u Kataloniji, e, to je upravljanje su upravljanje koje se širi na druga područja, a govorit ću o e, mjestima Nature 2000, otočje Formiges i nakon toga o ključnom elementu za upravljanje mediteranskog mješovitog ribolova. Govorit ću o zaljevu Rozes. Ovo je mreža Natura 2000 u Kataloniji koja je dnes, nakon prijedloga iz 2006. godine ova mreža je proširena, neka područja su već postojala prije toga, neka toga su proširena, a neka područja su obuhvaćena e, tek tada. Proširen je pomorski dio, a ili kopneni dio, neki dijelovi su samo u moru. 2006. godine smo povećali po, eh, od 7000 hektara do preko 85000 hektara površinu koja je ovdje obuhvaćena. Što se tiče specifičnih eh, eh, mjerila, odnosno vodećih smjernica, Većina je e, koncentrirana na ribolovne aktivnosti. Trebamo zadržati postojeću aktivnost na kompatibilan način sa očuvanjem e, staništa Natura 2000. Nakon toga treba odrediti minimalnu razinu, e, minimalnu dubinu na kojoj se može loviti riba. Nakon toga tu su i specifične mjere za parangale koje se mogu koristiti samo u nekim staništima. Treba paziti na zaštitu e, morskih kornjača i ptica. E, neka opremna povlačna oprema je zabranjena e, tamo gdje imamo na morskom dnu morsku travu i specifične mjere se trebaju obuhvatiti planovima upravljanja. Ovo je popis, neću sada ulaziti u detalje. Mm, tu je obuhvaćena cijela mreža Natura 2000 i ovdje imamo plan upravljanja. Imamo četiri e, plana upravljanja. Medas, to je e, otoče koje je uključeno u Natura 2000, tu Masija Blanca, Snegras, to je također stanište Natura 2000. Staništa koja su zaštićena su e, posidonija i koraljna dna i neke specifične vrste kao što su morske korenče. U slučaju Karte Kres e, imamo prirodni park iz 89. godine. Imamo tri rezervata gdje je omogućen ribolov i drugi rezervat gdje imamo potpunu zabranu ribolovnih aktivnosti. Ovdje imamo slučaj e, ove otoka Meras e, gdje imamo područje u sredini koje obuhvaća ovo, ovaj otok i nakon toga imamo tampon područje gdje treba poštivati restrikcije i gdje se ribolovne aktivnosti podvrgavaju kontroli, e, parangali i e, trostruke mreže stajačice mogu se koristiti samo u specifičnim uvjetima. SES Negras je specifičan slučaj, e, ima mali e, malo područje u sklopu Nature 2000. Zatvoreno je područje od 93. zone. To je zona odakle se ne smiju uzimati kakve vrste. To vrijedi za kreacijski ribolov i za podmorne aktivnosti i bilo kakve aktivnosti. Nasija Blanka je također središnji dio ovog rezervata okružen je tampon zonom gdje vrijede slične restrikcije, gdje je omogućeno, e, omogućen ribolov samo u znanstvene svrhe. Ovo je nešto novo, to e, imamo crveni koral, u Kataloniji ulov koralja je reguliran od 1993. godine i na mediteranskoj regionalnoj razini vjerojatno znate da postoji komisija Mediterana koja je donijela preporuka 2011. i 2012. godine i dala je odredbe za reguliranje ovog ribolova. Trenutna situacija u ovom staništu Nature 2000 je tako da smatramo da imamo područje gdje je dozvoljen ribolov E, crveni dio je mjesto gdje je, nije dozvoljen ribolov, žutom bojom označeno je područje gdje nije dozvoljeno vađenje koralja, odnosno nije ni moguće. Ista situacija je u drugom prirodnom parku, izlaz Medas i Sesnegras. Godinama smo primijetili da se smanjuje e, broj ulova i smanjuje se također veličina primjeraka koji su ulovljeni i bilo je jasno da je populacija imala poteškoća pa smo odlučili e, napraviti znanstvenu studiju u Kataloniji, e, u vodama Katalonije i postalo je jasno od rezultata te studije da samo 10% populacije, e, riblje populacije je dobro zaštićeno, velika većina e, je došlo do smanjenja posljednjih 40 godina, a druge vrste su trebale biti predmetom strukturiranih aktivnosti. Trebalo bi 30 godina da dođemo do dobre razine očuvanosti tih e, vrsta. Također smo se angažirali kroz mnoge aktivnosti za zaštitu ribarstva, donijeli smo mnoga pravilnike, uredbe posljednjih 50 godina, ali još uvijek ne primjećujemo dobar porovak stokova. 2015. godine je, je, su neke vrste uključene u popis e, ugroženih vrsta. Trenutna riba populacija u Kataloniji se smanjuje, neke vrste su ugrožene Imamo mnoge studije koje onemogućavaju shvatiti uvjete za očuvanje tih vrsta. Potrebno je regulirati aktivnosti, pogotovo aktivnosti ronjanja na ovom području i također e, vađenje prirodnih resursa bi moglo utjecati na situaciju. E, Parlament Katalonije je donio rezoluciju na temelju koje mi imamo mandat e, praćenja situacije, rezultata znanstvenih studija. E, tu treba moratorij za e, jačanje nadzora nad ribolovom NNN i također je predviđeno vođenje edukacija na temelju kojih se može bolje shvatiti kako zaštititi prirodnu baštinu. Uzimajući sve to u obzir, Dali smo i neke prijedloge zakonodavcu. Pripremljeni su zakonodavni akti koji se sada usvajaju. E, u travnju će započeti e, proces usvajanja, ali mislim da su zakonske pretpostavke već e, tu. Dolazi do smanjenja broja ribolovnih dozvola i trebalo bi u 2018. godine se primijeniti e, moratorij. Sada bih htjela govoriti o upravljanju e, ribarstvom u Kataloniji. Mm, mi upravljamo i staništima Natura 2000. Mi smo e, napravili e, znanstveni e, pravni tekst, e, zakonodavni tekst, zato što smo htjeli uspostaviti opširne planove upravljanja za kontrolu aktivnosti u ribarstvu kako bismo imali održivi pristup. Imamo pravilnik koji predviđa da naš plan treba biti u skladu sa ekosustavom i sa načelom predostrožnosti Naši planovi također predviđaju socioekonomske programe. Drugi prioriteti, e, tu dolazi do e, davanja vlasti drugim razinama i tu se uključuju nevladine organizacije i lokalne administracije. Ovo je sastav i funkcija nekih tijela. Oprostite, izgleda da prebrzo govorim, tako mi je rečeno. Nisam razmišljala o prevoditeljima, ispričavam se što sam gledala samo na sat. Dakle, kao što sam rekla, ovi odbori, njihov sastav i njihove funkcije su vrlo specifični u ovom pravnom tekstu, su oni opisani. Radili smo u suradnji sa drugima proteklih pet godina. Imamo tri specifična slučaja. To je um, jegulja, pješanja ljegulja, um, kozice i oslić u um, području Palamos. Tijekom pet godina smo uspostavili su upravljanje i došli smo do nekih rješenja koji su suglašeni među raznim dionicima. E, stvarnost je tako da moramo nalaziti inovativna rješenja. Istovremeno moram reći da efikasno upravljanje znači da ćemo kvalitetno upravljati ribljim stokovima i na taj način možemo povećati profitabilnost bez povećanja ribolovnog napora. Odgovornost među e, ribarima je važno, oni trebaju preuzeti određene obveze i također je rečeno da je jako važno e, imati znanstvena saznanja kako bismo zajamčili što bolju suradnju između znanstvenika i e, ribara. Iskustva su do sada bila pozitivna. Kako bismo nešto promijenili, ne možemo očekivati da će se to dogoditi od danas na sutra. Neke mjere trebaju se temeljiti na e, kretanju cijena na tržištu. To je jako važno imati na umu kako bismo smanjili e, pritisak na stokove. To kažem zato što mi sad planiramo na planiramo proširiti sada upravljanje i obuhvatiti druga područja, ne samo ribarstvo. Radimo na specifičnom slučaju, to je slučaj otoča Formigas, to je e, e, područje Nature 2000, tu je 16 malih otoka gdje imamo specifične vrste ptica, ali i koralja kao što je Gorgonija. Ovdje imamo rekreativne aktivnosti koje se intenzivno e, vode, imamo i e, sportski ribolov, jedrenje, e, pecanje, ronjenje i tako dalje. Prije deset godina je predloženi rezervat, ali redog nije prošao. Nakon toga su ribarske udruge Flavijas, izgleda Flavijasa, predložili da se ovo područje ograniči samo za mali ribolov, i da je vjerojatno njihov prijedlog nije dobro shvaćen i zato ga niko nikad nije uzeo u obzir, ali neki su bili za, neki su bili protiv stvaranja ovog rezervata. To je bilo 2009. godine. E, gdje smo sada u tom pogledu? Mi sada imamo ambiciozni proces suupravljanja kako bismo zaštitili ovo područje i dali rješenja u rješavanju problema trenutnih korisnika. Imamo sto udruga koje su uočene, to je veliki izazov sada surađivati s njima. Imali smo čitav niz sastanaka, ali prije sastanaka smo razvili također neke obrazce, postavili smo im neka pitanja. Sve organizacije su trebale reći koje su situacije sukoba do kojeg dolazi i koji je zajednički interes u tom području to je naš plan za upravljanje ovim područjem. Na samom kraju želim dati komentar o tome koliko je važno za porodastvo kao ključni element za upravljanje mješovitim ribolovom na Mediteranu. Imamo slučaj Oslića E, u GSA 6 i 7 gdje je naša flota u Kataloniji sada i ona tamo djeluje. Oslić u ovom području je e, najviše iskorištena riblja vrsta. Dolazi do poveć, e, smanjenja prosječne veličine primjeraka koji su ulovljeni i nalazi se velika koncentracija riblje mlađi u epikontinentalnom pojasu. E, veličina je e, ispod 20 cm i kod prve zrelosti preko 35 cm. E, tu se može riješiti problem povećanjem ribljih, povećanjem oka mreža, ali u zaljevu Rozes je proveden eksperiment, to je bilo na inicijativu ribara. Pokus je sastojao u tome da se na dva ribolovna područja e, proveo eksperiment. E, crvena, e, crno područje je kontrolno područje, a eksperimentalno područje je zelene boje. 50 kvadratnih kilometara je površina koja je praćena tijekom tri godine. Ovdje smo imali ribe povlačnim mrežama svi e, su rezultati mjereni istoga dana kako bismo izbjegli različite vremenske uvjete. Korišteni su isti alati, iste veličine alate, iste karakteristike alata i geomorfološki uvjeti bili su isti. Na ovom području imamo 130 metara dubine gdje imamo veliku koncentraciju riblje, mlađi, oslića. Količina is oslića ispod 20 cm, to je riblja mlađa oslića, bila je tri puta veća u zatvorenom području nego u otvorenom području. to se tiče ne samo osjeća, nego i drugih vrsta e, koje su u zatvorenom području imale bolje uvjete. Potrebno je pratiti te podatke tijekom cijele godine zato što postoje specifične sezone kada dolazi do veće koncentracije riblje mlađi. I s ovakvim iskustvom Možemo reći da to treba svakako ponoviti. To smo mi pod, pod, predložili da se ponovi u području GSA 7. na taj način ćemo bolje shvatiti kako postići oporavak kribih stokova na Mediteranu. Na taj način moći ćemo bolje iskoristiti mogućnosti koje imamo na raspolaganju kako bismo nešto stvarno poduzeli. Hvala. Hvala. Skoro ste uspjeli eh, se držati eh, dodijeljenog vam vremena, premda ste dosta brzo govorili, to priznajem. A sada pozivam eh, gospodina Freda Blota, koji je predsjednik Europskog saveza rekreacijskog ribolova. Gospodine Blot, imate 15 minuta. Uh, chairman, ladies and gentlemen, Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, hvala što ste me pozvali, hvala što ste mi dali priliku da vas uh, uvedem uh, u svijet sportsko-rekreacijskog ribolova u područjima Natura 2000. Prvo ću vam nešto reći o sektoru sportsko-rekreacijskog ribolova, tako da vidite koji je zapravo naš položaj. Taj sportsko-rekreacijski ribolov je e, jedna od najvažnijih e, aktivnosti na svježem zraku Europu. Primjerice u Nizozemskoj e, prvi je, prvi je nogomet, nakon toga tenisa, nakon toga odmah pecanje. I u susjednim zemljama, znam, znam, nogomet, da, da, sve mi je jasno. Ali u nekim skandinavskim zemljama to je zapravo jedna od glavnih aktivnosti. Ako pogledamo dakle, na udičarenje sportsko-rekreacijski ribolov e, udicom, e, to je zapravo povratak u prirodu, turizam, komercijalni interes naravno, e, briga za dobrobit životinja, imate ribolovne klubove, cijelu tu kulturu, zdravlje ribljih stokova, omladina, suradnja, i socijalno-ekonomska važnost. Ali ako pitate ljude što je sportsko-rekreacijski ribolov, oni vide sliku ovog e, pecaroša i to je za naravno jako čudno. Zato što i, ali, ovo je također e, e, ribolov. I evo, sad ću vam pokazati nekoliko slika da vidite što to sve spada u sportsko-rekreacijski ribolov i vidjet ćete da E, ribolovci e, se bave tom aktivnošću u različitim e, okolišima. Primjerice, ovo je otac koji podučava svoje dijete kako pecati brancine u Sjevernom moru. Ovdje vidite dječaka sa malim morskim som. To je isto nešto čime se bavimo u Nizozemskoj. Dakle, vidite da je to zaista jedna jako lijepa aktivnost. I ako pogledamo e, socio, socioekonomsku vrijednost, radi se o 25 milijardi eura godišnje. To je ono što trošimo na pribor za ribolov, e, e, brodove, odnosno čamce, dozvole, odjeću, knjige, časopise, hranu, piće, putovanja i smještaj. I Naravno, desetine tisuća radnih mjesta ovise upravo o tome. E, primjerice imamo e, prodavonice, ribolovstvene opreme, imamo čarter brodove, e, mamce, hotele i tako dalje. Naš ribolov je održiv jer koristimo E, resursa na jedan ekstenzivan način, također i visoko je selektivno, tako da je prilov vrlo malen. Dosta često se riba ulovi nakon toga pusti ili se odmah pripremi za jelo i vrlo često se uopće ne ni na koji način ne oštećuje niti habitat, niti dno ima visoku socioekonomsku vrijednost kao što sam rekla i rekao i kao što sam isto naglasio ne smijemo nikad zaboraviti ogromnu važnost koju to ima za male zajednice u priobalnim područjima. To također ima i svoj doprinos za opće zdravlje ljudi. Da, to je zaista jako lijepo, zar ne? I ovo je zapravo moja poruka vama. Mi zbog toga zaslužujemo da imamo ravnopravan položaj u sljedećoj e, zajedničkoj ribarstvenoj politici Europske unije kao jedan e, sektor ribarstva. I zbog toga želimo da se također nama e, dodijeli određeni dio ribarskih prilika na osnovu održivosti socioekonomskih vrijednosti. I također trebamo se maknuti od ovog starog načina razmišljanja i početi na drugi, novi način razmišljati o ribarstvu. Evo, primjerice, ću vam primjer brancina. Pogledajte Novi Zeland ili SAD, kako tamo stvari stoje. I sada ću vam e, reći što je važno. Znači, sportsko-rekreacijski ribolov u područjima Natura 2000 možete zapravo reći da e, to ide ruku pod ruku. Već sam rekao, zato što je naš ribolov ovisi o zdravim ekosistemima i stokovima, održiv je, selektivan, ne oštećuje se dno i habitat i kao što sam već jednom naglasio i zbog toga je upravo sportsko, e, sportski ribolov i aktivnost koja je dopuštena u Naturi 2000 i sportski ribolov je sličan drugim oblicima rekreacije, No, u nekim zemljama postoje velika ograničenja e, za sportsko-rekreacijski ribolov. Često nisu zasnovana na činjenicama, nego na emocijama ili na e, imidžu koji ima sportsko-rekreacijski ribolov. I tu imamo i treći problem, a to je tumačenje pravila za Naturu 2000 koje se razlikuje od zemlje do zemlje. Primjerice, u Njemačkoj je e, predložen, predloženo potpuno zatvaranje nekih područja za sportsko-rekreacijske e, ribolovce bez toga da su prije toga otvrđene činjenice. Po mom mišljenju to je zaista u velikom kontrastu ako to usporedite sa vjetroelektranama, hidroelektranama, zagađenjem vode, naftovodima i komercijalnim ribarskim aktivnostima koji su dopušteni u područjima Natura 2000. To nije niti mudro, niti fer. Natura 2000 zahtjeva puni angažman e, svih dijelova našeg društva, jer svi, svi građani Europske unije žele e, imati vrijedne i održive prirodne resurse. U njemačkom kaže schützen durch i e, to je dosta teško prevesti i uzeti or lose. Dakle, ili koristi ili ćeš ostati bez toga. Znači, ako ne koristite prirodu, ostaćete bez nje. Dakle, trebaju se uključiti dionici, sportsko-rekreacijski ribolovci, ali ne smijemo zaboraviti niti e, komercijalne, male ribare. Od samog početka ih trebate uključiti u taj cjelokupni proces i uključiti ih e, u te ciljeve koje treba postići. I ono što mi zapravo vidimo e, kod Nature 2000 ne radi se o tehničkom procesu, možda je to više jedan društveni proces. Nije to toliko stvar matematike i uspjeh ovisi o suradnji e, između dionika i sa dionicima. 95% sportsko-rekreacijskog ribolova je problematično sada u područjima Natura 2000. Mi shvaćamo da neki puta se treba zaista jedno područje potpuno se zatvoriti. To shvaćamo, to nije problematično. Ali treba poštivati postojeće korištenje. Također treba poštivati socioekonomsku vrijednost koju rekreacijski ribolov stvara. Također treba napraviti posebno prilagođene aranžmane koji su zasnovani na utvrđenim činjenicama kodekse dobre prakse, privremena zatvaranja, e, veličina torbi i tako dalje. Ne smiju se u potpuno se zatvarati područja, zato što mi sportski ribolovci volimo prirodu, mi smo oči i uši koji pratimo situaciju, također možemo pratiti situaciju, prikupljati podatke, tako da možete vidjeti koji su trendovi e, u ribarstvu i također želimo da se nama dodijele određene aktivnosti na osnovu vrijednosti i održivosti. Šestogodišnje razdoblje je često prekratko Dakle, šestogodišnje razdoblje je često prekratko da bi se postigli ciljevi, jer priroda nije stroj i ne možemo samo pritisnuti dugme i onda će se priroda promijeniti, tako da mi mislimo da je šestogodišnji e, period prekratak i trebamo imati kvalitetan, kvalitetnu prethodnu procjenu učinka e, za Naturu 2000. To mora sve se napraviti u suradnji sa dionicima, kao što sam već naglasio ali to će poboljšati uspješnost e, provedbe politike Natura 2000. I e, uz zdravorazumski pristup možemo zajedno svi postići više i hvala vam na pažnju. Hvala najljepša na ovom izlaganju. Sada pozivam gospodina Armana Kentela, predsjednika Savjetodavnog vijeća za okoliš regionalnog odbora za morski ribolov i uzgajališta Bretanje. To je moja sunarodnjak Bretonac. Arman, dobrodošao. Izvoliš, imaš riječ. Dobar dan svima. Hvala predsjedatelju. Ja ću vam predstaviti jedan posebni program, jer kao što znate, svrha Nature 2000 jeste zaštititi e, vrste, ljude, e, ptice, morske sisavce i ribe. A, a mm, e, okviru 2000, e, Natura 2000 cilj je pomiriti zaštitu i ekonomiju i vidite na drugom e, slajdu dređu i na e, sljedećem Jakubove kapice. Ja ću vam eh, sada predstaviti situaciju u Bretanji. Imamo 1200 plovila i 4800 eh, eh, ribolovaca, ribara. I taj odbor za ribarstvo u Britaniji je priznata struktura koja pridonosi donošenju propisa u odnosu na upravljanje resursima kako upravljati aktivnosti koja potencijalno ima vrlo jak utjecaj na jedno osjetljivo stanište e, kao što je detritusno tlo. Detritusno tlo e, su akumulirane kalcificirane crvene alge koje slobodno žive na morskom dnu do dubine od 30 metara. Radi se o takozvanim slobodnim morskim dnima i akumulacija ovdje predstavlja vrlo produktivno stanište koje je dakle zaštićeno u okviru Nature 2000. Te ovdje vidite dređu za Jakopove kapice. Ovdje vidite dređu kapaciteta 200 kg. I ovdje na desnoj strani vidite Jakobovu kapicu na detetusnom tlu, morskom tlu. Što se tiče projekta DESIDE, odnosno odlučivanje, važno je shvatiti, proučiti i predložiti i to na temelju e, jasnih znanstvenih podataka. Potrebno je održati kompatibilnost između očuvanja staništa i ciljeva aktivnosti. Za to Radi se o programu koji financira velikim dijelom sektor ribarstva uz potporu regija Bretanja, Potušaron, Takiten i Pays gdje se to sve odvija. Dakle, ovaj primjer e, lova na e, Jakobove kapice e, nalazi se na Belilu i cilj je da ribari budu stavljeni u samo središte interesa. Evo ovdje vidite Bretanju. A ovaj crven, u crvenom krugu je otok Belil. Ovo je otok, crvenom bojom je označeno područje gdje je inicijalno bila predložena potpuna zabrana. Morate znati da se radi o vrlo produktivnom području, 200 tona eh, jakobovih kapica eh, godišnje, 42 eh, ribarska plovila, E, radi se o milijunu eura e, prometa godišnje. Međutim, e, postojao je problem zato što skupina koja je bila spremna u potpunosti zabraniti dređe na D38 tlu su se oslanjale na vrlo zastarjele E, podatke, a e, ribari su znali e, da je to sve učinjeno na temelju pogrešnih podataka. Vrlo je teško dobiti sredstva za istraživanja. Postoji Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, ali je vrlo teško dobiti sredstva, financijska sredstva za istraživanja. I zato je sektor pomogao i dobili smo potporu znanstvene zajednice. Gospodin Jacques Gral, jedan e, priznati znanstvenik, e, nam je pomogao u prikupljanju podataka e, sa 205 postaja gdje se, su se vršila istraživanja, a protokol je potvrdio jedan znanstveni odbor i rezultat je bio i publikacija. Evo ovdje vidite na ljevoj strani označena je stopa vitalnosti, što je više crvene boje, to je više života u, meru, u moru. Zatim odredili smo koji su dijelovi tog morskog dna ranjivi, odnosno osjetljivi. I čitava studija je provedena na ribarskim brodovima, ne znanstvenim brodovima, nego ribarskim brodovima od strane znanstvenika. A publikacija podataka je dakle obavljena na kraju tog posla, a mjere koje su predložene na temelju toga utemeljene su na, dakle, na tim znanstvenim podacima, na temelju tog istraživanja i rezultat su bile primjerene mjere. Evo ovdje vidite ovu zonu. E, na vrhu imamo ovu, e, tu vidite zonu oko e, podmorskih kablova gdje je zabranjen ribolov, ali od potpune zabrane evo došli smo do ovog prijedloga koji su odobrile i znanstvena zajednica i ribari. Nakon naravno puno rasprava, ali htio bih vas podsjetiti na nešto što je rečeno u okviru um, IUCN-a, uh, to je da određivanje zaštićenih uh, morskih područja može se odvijati samo u odsudstvu arogancije, znači bilo gospodarske, bilo ekološke arogancije. U ovom slučaju to nije bilo jednostavno, ali na temelju uzajamnog poštovanja uspjeli smo definirati ovu zonu, dakle na lijevo od crvene linije, zabranjen je ribolov e, dređama, a e, na drugoj strani ne. Zašto smo uspjeli? Zato što smo uključili ribare u svakoj etapi, u svaku etapu ovog postupka. Prednost je da se radi o vrlo maloj zoni, o vrlo malom području gdje se ljudi međusobno dobro poznaju i prihvatili su surađivati skupa sa znanstvenicima i isto tako otkrili su što je to um, odnosno detritusno morsko dno i svi su imali koristi od ove e, međusobne podjele znanja. E, često se govori da moramo zaštititi ogromna pomorska područja e, i međutim ponekad je dovoljno imati područje na koje je po mjeri čovjeka i to nisam ovdje napomenuo na slajdu, ali isto tako dobili smo potporu jednog sociologa, antropologa koji je e, dao svoj doprinos jednim drugačijim e, pristupom, sociološkim pristupom. Dakle, na temelju uzajamnog poštovanja i različitih kompetencija e, i na temelju solidnih i zajedničkih e, informacija i znanja. Zajednica e, ribara je sudjelovala u izradi ovih mjera koji su predstavljene Naturi 2000 koja je prihvatila, dakle strukture Nature 2000 su prihvatile ove mjere. Među, znači radi se o um, provedivoj mjeri, međutim pitanje je je li dovoljna ta mjera uh, jer um, očuvanje samog majerla ne ovisi isključivo o ribarstvu nego i o drugim primjerice sanitarnim uvjetima. I ne postoje samo e, ciljevi zaštite Nature 2000 osim toga postoji i interes očuvanja e, ljudi, e, njihovih staništa riba i e, sisavaca. Isto tako postoji mogućnosti ribolova bez recimo dređa. Isto tako postoji pojam planiranja upravljanja morskim prostorom i možda je važno e, isto tako govoriti o gospodarenju tim zajedničkim prostorom e, koji e, dijelimo ne samo sa ribarima, nego i s onima koji tu žele proizvoditi električnu energiju od vjetra, s onima koji koriste taj prostor u rekreacijske svrhe. A tu smo onda opet ušli u jedan drugi okvir okvir gospodarenja našom zajedničkom kućom, da vidimo što ćemo činiti u jednoj sobi, što u drugoj. Znači u kuhinji ćemo kuhati, u e, stavačoj sobi ćemo spavati, a onda imamo i zajedničke prostore. E, dakle, potrebno je imati širi pristup od same Natura 2000, 2000 kako bismo imali integrirani pristup e, Sada bih eh, htio zahvaliti eh, svojim eh, ribarima, njih 42, to su mali nezavisni ribari koji često rade sami na brodu. Isto tako želim zahvaliti znanstvenicima koji su se u početku bojali, mislili su da smo mi opasni zločesti, zločisti, da ćemo ih pretući, ali ipak smo s njima imali vrlo dobru komunikaciju. Isto tako želim zahvaliti France Filière Pêche, ribarskom sindikatu, a i želim isto tako zahvaliti e, francuskim atlantskim regijama i udruženju francuskih atlantskih regija. Hvala. Hvala gospodine Kentel. Sada ćemo prijeći na eventualna pitanja zastupnika. Prije svega hvala svima na kvalitetnim izlaganjima. Evo vidite već imam javljanja za riječ, odnosno imam već pitanja. prvo ću dati riječ Jensu. Hvala što ste mi dali riječ. Zahvaljujem svima koji su danas govorili, koji su nam dali jako važno objašnjenja. Imam četiri kratka pitanja. Prvo pitanje tiče se gospodina Šulca iz instituta Tunen. Pitanje. E, na temelju kojih referentnih vrijednosti i parametara ste radili na proučavanju staništa i e, očuvanja u njemačkim vodama? Osim toga, tu postoji problem prakse. Bilo bi potrebno da komisija potakne homogeniju provedbu prava. A ako ne bude do toga došlo, doći ćemo do iskrivljavanja tržišne utakmice. Dakle, tražim od komisije pojašnjenje o tome kako ćete vi e, osigurati to da se koranji greben smatra zaštićenim i u Njemačkoj, u e, Nizozemskoj i tako dalje. Kako će to stanište E, imati jednaku definiciju u svim državama članicama. Imajmo na umu korene grebene na sjevernu Njemačke koji se smatraju zaštićenim stanišćima, dok u susjednim državama ne. Naravno, Njemci su ljuti zbog toga. Četvrto pitanje za doktora iz instituta Tunena i gospođu iz komisije. Zašto su e, tampon zone za Njemačku um, trebaju biti mnogo veće nego u Danskoj. Tu se pravo primjenjuje na nepravedan način, ne postoji ravnoteža. Hvala. Hvala. Ricardo Serrao. Eh, Hvala. Također zahvaljujem govornicima na održanim prezentacijama. E, cijenim to što su sve ovako kratko izložili, a radi se ipak o pitanjima za koje, koje bismo trebali više vremena. Mislim da smo organizirali jako kvalitetno saslušanje danas. Primijetili smo koliko je važno dobro poznavati program Natura 2000. Kakve perspektive imamo? Moramo znati koliko je važno imati ograničena područja zaštite kako bismo ponovno imali biološku raznolikost, a to će biti u korist e, čitave Europske unije. Natura 2000 predstavlja samo 0,75% zaštićenih morskih područja. Zanimljivo je primijetiti da postoji dijalog između raznih korisnika tog područja, to su znanstvenici, ribari, svi oni dionici koji e, se pojavljuju u upravljanju tim područjima. Francuski predstavnik, gospodin Kental, nam je dao neke primjere koji su bili vrlo zanimljivi, ali i primjer Katalonije je također jako važan i relevantan. Ovi govornici su nam podastili neke podatke koji nas navode na razmišljanje. I ne samo da trebamo razmišljati o tome, nego se moramo stvarno zabrinuti. Crveni koralj je zaštićen u Kataloniji. Oni su dakle odlučili zabraniti ribolov, e, odnosno vađanje ovoga koralja u Kataloniji, ali ne zaboravimo da se radi o vrsti koja je ugrožena na temelju podataka instituta koji se bavi ovim vrstama i koji je mjerodavan. Htio bih znati, a možda će mi komisija moći odgovoriti na to pitanje, zašto ova vrsta nije pokrivena konvencijom CITES? Gospođo Suzana Sainz, možete li mi reći nešto više o mediteranskim područjima u kojima imamo druge zabrane ove vrste za crveni koralj? Znam da je prije nekoliko godina došlo u području Algarvea do E, ilegalnog ulova koralja, ali pitam se postoje li i druga područja u kojima možemo djelovati ovakvom vrstom zaštite. Jer po mom sudu e, trguje se crvenim koraljem. Ja sam to primijetio. Takav koralj se negdje mora vaditi, to je jasno. Hvala. Merci Ricardo. Thank you Hvala Ricardo, Linea Engström. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem svim govornicima. Bilo je jako zanimljivo danas saslušati sve vas. Zahvaljujem što ste podijelili toliko informacija s nama i to na ovako opširan način. Imam nekoliko pitanja za komisiju. Htjela bih reći samo da mi je bilo vrlo zanimljivo čuti od gospodina Šulca da nema podataka o tome da zaštita pod naturom 2000. ne utječe na prihode ribara. Sjećam se podataka, sjećam se slike sa zeleno označenim područjem. Zahvaljujem kolegi Santosu koji je spomenuo crveni koralj. Htjela bih također pitati postoji li mogućnost ograničenja prodaje kad se radi o e, sredozemlju. Ohrabrujući primjer iz posljednje prezentacije o tome kako se može surađivati s lokalnom zajednicom kako bi se povećala prihvaćenost upravljanja pod područjem Natura 2000. E, čuli smo e, predstavnika rekreativnih e, za rekreteni ribolov vi ste odradili odličan posao. E, na taj način, kroz ovaj sport, ovu aktivnost, e, podučavate mlade, učite ih kako trebaju zaštititi prirodu. No, unatoč svim ohrabrujućim primjerima moram reći da današnje saslušanje svima nama pokazuje da je status zaštićenih vrsta i staništa e, u Europskom moru je e, na vrlo niskoj razini. Moramo poboljšati taj status e, i to je jedan zahtjev iz okvirne direktive. Pitanje za komisiju slažete li se s time da se ribarstvom treba upravljati ne samo u sklopu Nature 2000, nego i u svim područjima e, koji uživaju zaštitu? Što se tiče e, pitanja Danske, e, Švedska i Njemačka su zajedno dale prijedlog. Što se tiče zaljeva Kategat, E, tu su otvorena neka pitanja za vrijeme konzultacija. Zašto je došlo do generiranja ovog prijedloga? Komisija mora stvarno ispitati prijedloge država članica kako bi shvatila jesu li oni u skladu sa ciljevima zaštite prirode. Ne treba ih samo odobriti bez ikakve prethodne provjere. I još jedno pitanje. U kojem trenutku u fazi uspostave Nature 2000 i će se donijeti mm, prikladni, prikladna pravila za e, procjenu i praćenje ovih područja. Marko Afront, izvolite. Hvala. Samo kratka primjedba, jer pitanja koje sam htio postaviti već je postavila Linea, a i kolega Serao Santos. Zabrinut sam zbog e, onoga što sam danas čuo. Čuli smo na početku komisiju koja nam je oslikala negativnu situaciju. 6% morskih područja je zaštićeno, a nemamo potpunu provedbu e, područja Natura 2000. Znamo da ove postotke trebamo uzeti sa određenom dozom razuma zato što mnoge stvari postoje samo na papiru, a ne realno. Još mnogo treba toga treba učiniti. Zaštićena morska područja i područja Natura 2000 su ideja koja je stvorena kao način upravljanja ribolovom a to ne smije biti u suprotnosti s ribolovom, nego treba biti dio rješenja. Ribolov i prirodna staništa su u krizi i ako budemo njima upravljali, moći ćemo pomoći ne samo riborima, nego i okolišu. Kroz obnovu ribljih stokova zaštitit ćemo i riblju mlađi, zaštite ćemo i stanište. Nismo o tome mnogo govorili, govorilo se o upravljanju, o suodlučivanju, o suradnji, o suupravljanju. Nadam se da sam stekao krivi dojam, ali čini mi se da smo o tome govorili kao da pokušavamo ribolov uključiti i na silu ugurati u ova zaštićena područja, dok ipak mi govorimo o vrlo maloj površini. Cilj od 10% je vrlo dalek, ali mi bismo taj cilj trebali dostići. E, pokušali smo čak izmisliti različita rješenja. I u prezentacijama koje smo danas čuli, čuli smo i neke rezultate, čuli smo iskustva od dvije do pet godina Govornici su govorili o tome da treba doći do znanstvenih spoznaja, da treba jačati osjećaj pripadnosti ribara, ali nisam čuo nikakve podatke o efektivnom očuvanju ribljih stokova u zaštićenim područjima. E, zanima me e, koje su brojke, jer naš je cilj zaštititi ova područja. Možda bi komisija trebala tu i tamo uzeti sve te podatke, sakupiti ih i reći nam e, funkcionira li sve skupa ili smo još premalo učinili. Vermar Kun, izvolite. Hvala predsjedavajući. Ovo je saslušanje koje smo odlučili održati upravo kako bismo razjasnili način na koji direktiva Natura 2000 koja obuhvaća direktivu o zaštiti ptica i staništa e, može se, kako se ona može provesti u praksi. Znači, planovi upravljanja koje treba razviti upravo u tu svrhu. Kako možemo iskoristiti e, i kako to mogu učiniti svi dionici. Po mom sudu važno je shvatiti što se događa u ovim područjima Natura 2000 za turistički i rekreativni ribolov i to je važno zbog udruga koje su danas ovdje nastupile. Predsjednik rekreacijskog društva rekreacijskog ribolova je rekao da je to proces društva koji obuhvaća e, ribolov. Gospodin Šulc je to rekao i kolega iz Francuske. Prvo treba ojačati svijest na razini zajednice o tome da prirodu treba zaštititi kroz eksploataciju. Međutim, ovdje izgleda kao da se kaže da iskorištavanje prirode je samo nešto loše mi ipak moramo pokušati pronaći kompromis u tom smislu. Zanimljivo mi je ono što je rekao kolega iz Francuske. To da postoji udruženje koje je preuzelo na lokalnoj razini vodstvo. E, sada su nadležna ministarstva u državama članicama za zaštitu prirode. Oni trebaju razvijati planove upravljanja zajedno sa lokalnim akterima. Biće kompleksna situacija, teško će biti to postići jer postoje razna razmimoilaženja. Na granici između dviju država više ne znamo koja je definicija koradnog grebena i tako dalje. Dakle, zanima me tko će preuzeti vodstvo ili tko bi trebao preuzeti vodstvo u e, uspostavljanju tih planova upravljanja? Imamo li možda administratora? Imamo li možda e, dužnosnika u ministarstvu koji se bavi e, zaštitom prirode? Je li to možda njegova zadaća da okupi sve stručnjake i sve dionike, rekreativne ribolovce i ribare i tako dalje, mi smo odbor za ribarstvo i naša glavna zadaća je shvatiti kako uključiti sve. Hvala na kraju Hvala. Ja se također zahvaljujem svim gostima e, koji sam danas mnogo naučila. Imam pitanje za gospođu Roller iz komisije. Postoje li popis država koje u sklopu Nature 2000 e, su već provele pravu provedbu. Ako se dobro sjećam, 1992. godine mi smo pokrenuli ove direktive kao veliki paket za zaštitu okoliša. Ako se dobro sjećam, nijedna država članica do danas nije primijenila sve odredbe ovih direktiva. I to je stvarno skandalozno jer pritisak se povećava s vremenom. Kao što se u Njemačkoj kaže, ja ću isto sad reći, da ako stvari radite brzopleto, to je kao da mm, radite iglom koja je užarena. E, tako nećete ništa sašiti. I mi također vidimo da oni koji su zainteresirani za očuvanje okoliša i koji žele imati rekreativni ribolov sada se nalaze u situaciji u kojoj se pita što se zapravo događa. Situacija je jako teška. Postoji popis država članica, e, to je pitanje koje su provele propise. Nedavno sam bila e, u offshore vjetroelektrani i pitala sam je li moguće da e, ribari ribare i u tim vodama? Jer ako imamo staništa Nature 2000 Mm, mogli bismo barem koristiti područja offshore vjetroelektrana za ribarenje. U prošlosti su svi bili protiv te ideje jer ulazak ribarskih brodova u ta područja moglo bi biti problematično zbog mogućeg presjecanja nekih e, kabela. E, danas je moguće te kabele postaviti dublje pa bi brodovi mogli da prolaziti. Još su neke argumentacije iznesene a meni je rečeno da ako postoji dobra volja, onda se te mjere stvarno mogu provesti. Gospodin Šulce, slažete li se sa mnom da možda moramo doći do kompromise sa onima koji e, grade vjetroelektrane kako bismo mogli olakšati položaj ribara u ovom području? A kad govorimo o tome, ne mislim e, da je natura 2000 nešto na što se trebamo ograničiti. 5% naših mora nije veliki postotak. Ipak e, mi moramo postići to da se ribari ne osjećaju kao osobu koje više ne mogu ribariti u vlastitom moru. Zato moramo bolje shvatiti kako možemo na razuman način uključiti sve dionike u raspravu. Gospodin Kun je rekao da države članice imaju jako važnu ulogu, a to je da primjenjuju propise koje se donose ovdje u parlamentu i e, u vijeću. Slažem se, ali zašto to još nisu učinili? Sad ćemo pokušati staviti vola pred plug. Evo možda za početak da ćemo odgovore komisije, nakon toga ćemo dati riječ ostalim gostima. Hvala na svim pitanjima. E, na neka od njih mogu dati odgovore na neka ne, ali ako bude potrebe možemo se bilateralno čuti kasnije. Što se tiče crvenog koralja, gdje je nekoliko zastupnika postavilo to pitanje, Pozvat ću se na ono što je Suzana rekla u svojem izlaganju gdje je govorila o e, preporuka GFCN-a. Da, i dalje se e, vadi crveni koralj, ali pod e, određenim uvjetima imamo regionalni pristup u sredozemlju, ali ako može se učiniti više, onda da, možemo. Vjerojatno bismo mogli napraviti više, ali sve što se radi u sredozemlju je veoma težak proces uspostavljanja ravnoteže između onoga što mi želimo napraviti i ono što žele da se naprave naši partneri na sredozemnom moru. Gospodin Giseke između ostalih je spomenuo pitanje terminologije. Dakle, te tampon zone, habitati, grebeni i e, razlike u definicijama koje se koriste u različitim zemljama. Da, upravo ste. Zaista je teško e, neki puta vidjeti kako se te stvari definiraju u pojedinim zemljama članicama, kako ih koriste pojedini dionici što se tiče dakle, tih ribarstvenih mjera ili mjera zaštite okoliša, tako da e, nastojanje da se pronađe e, jedinstvena definicija grebena ili tampon zone je veoma teško. Surađujemo sa zemljama članicama i e, ICES nam daje pomoć, STCF nam daje pomoć, različite radne skupine koje se bave upravo ovim pitanjima, tako da se radi na tome, ali s pravom ukazujete na poteškoće e, do kojih dolazi zbog različitih tumačenja i terminologije. Tu je bilo također i pitanje o e, kompletnosti Nature 2000, o tome je govorila gospođa Rodost. E, prva stvar koju sam napomenula u svom izlaganju jeste da su naši ciljevi ambiciozni što se tiče zaštićenih pomorskih područja, imamo ambiciozne ciljeve za naše, mreže i e, tu treba postići još puno napretka, neovisno o tome e, što se radi vezano za te ribarstvene mjere, još uvijek ima tih nekakvih temeljnih stvari koje trebamo odraditi. A tu je bilo i pitanje o pojedinim delegiranim aktima e, vezanim za preporuke po članku 11, dakle ribarstvene mjere koje smo iznijeli u E, tim propisima ON Natura 2000 i drugim zaštićenim pomorskim područjima. E, kao i sve evaluacije po STCF-u, nikad zaključak nije crno-bijeli. Nikad, e, nikad nam ne daju pitanje, odgovor na pitanje da ili ne. Dakle, svi savjeti koje dobijemo od njih, moramo to na neki način uklopiti u širu sliku. Znači postavimo pitanje STCF-u i on, dobijemo od njih e, izvješće sto stranica gdje nam kažu ne možemo definitivno zaključiti e, da ili ne, treba nam više podataka, treba nam još pet godina istraživanja i u jednom momentu mi moramo donijeti odluku da li prihvaćamo te preporuke ili ne. kao i sa drugim znanstvenicima, znate da oni dakle ne donose odluke, ne definiraju politike u jednom momentu, mi moramo to učiniti. Gospođa Engstrom imala pitanja vezano za proces konzultacija. Dakle, u kojem momentu spominjali ste članak šesti. U kojem momentu je to uključeno? Mi surađujemo sa kolegama iz Glavne uprave za okoliš eh, da se finaliziraju smjernice o praktičnim aspektima eh, izrade preporuka po članku 11. Konzultirali smo i kolege iz zaštite okoliša u zemljama članicama, iz eh, sektora ribarstva u zemljama članicama, da vidimo koje su najbolji primjeri, najbolje prakse i te primjeri koje imamo. Jedna stvar je prilično jasna Praksa konzultacije se razlikuje od jednog regionalnog e, morskog bazena do drugog. Znači na Baltičkom moru je sasvim to drugčije nego što se te konzultacije provode na Sjevernom moru i vrlo je teško biti preskriptivan glede toga kada, kako i gdje se provode te konzultacije. Mi to želimo potaknuti, postoje obvezne e, konzultacije, ali ne želimo biti prepreskriptivni u načinu na koji zapravo e, propisujemo da se te konzultacije moraju provoditi. Mislim da sam odgovorila na sva pitanja, ako nisam, molim vas da me podsjetite ali u ovom momentu ću prestati. Hvala. Hvala Eliza. Sada ću dati riječ našim gostima. Za početak gospodine Šulz. Evo, molim vas ako možete odgovoriti na neka pitanja. Zu der ähm, Frage nach der Ausdehnung <clears throat> Pa prvo ću nešto reći o studijama vezanim za grebene. To nije baš moje područje kojim se bavim, ali ipak ću pokušati odgovoriti. Prošle godine je bio jedan projekt gdje je BFM za okoliš i još jedan e, savezni institut su koristili e, skenove, odnosno snimke E, morskog dna i napravili su jedan zemljovid e, kako bi se dobilo određeni broj piksela i onda su se algoritmima e, definirali grebeni. Taj projekt još nije gotov. Znanstvenici se još nisu dogovorili oko algoritma koji će biti korišten kako bi se definirao greben. U ovom momentu se koristimo rezultatima starih studija gdje su se koristili e, drugi e, druge metode sondiranja i e, ultrazvuk kako bi se, odnosno sonar kako bi se to utvrdilo. Zbog toga imamo te probleme sa definicijom grebena, te su definicije kontroverzne i znanstvenici sami se ne slažu oko njih, tako da niti u Njemačkoj nije potpuno to jasno, niti postoji jedinstven stav o tome među zemljama članicama. Postavili ste pitanje također i o tampon zonama, zašto su one tako velike u Njemačkoj, to je dobro pitanje, da jesu velike. Mislim da je kontrola nad tim područjima bila faktor i kako se to može provoditi. Kao što sam spomenuo u svojoj prezentaciji, proporcionalnost nije definirana i postoje različiti stavovi između zemalja članica i dionici također imaju različita mišljenja o tome E, što je tu proporcionalno, kada je neko područje dovoljno veliko da bi bilo zaštićeno, kada je preveliko, kad se dakle smatra da je to disproporcionalno, to naprosto nije definirano i ti pragovi nisu jasni. Zašto imamo zaštićena područja u Njemačkoj, a ne u Danskoj? Zašto postoje u Nizozemskoj i Velikoj Britaniji, a ne u Danskoj, zato što kriteriji se razlikuju od zemlje do zemlje i drugačije ih ocjenjuju znanstvenici. Dakle, to je zbog toga postoje ta razlika. Također je bilo postavljeno pitanje o vjetroelektranama i e, ribarstvu. U Velikoj Britaniji e, je dozvoljen e, ribolov na tim područjima, općenito ribari izbjegavaju to područje zato što nije posve jasno što tamo uopće postoji. I napravljena su neka istraživanja kako bi bilo najbolje e, prekriti e, te kablove e, betonom i tako dalje. Dakle, u Velikoj, u Velikoj Britaniji se tamo smije loviti riba, drugdje ne niti u Nizozemskoj se to ne smije, dakle postupa se drugačije u svakoj zemlji. I zapravo se više radi o pitanju osiguranja, dakle tko je odgovoran za štetu ako neko plovilo bude oštećeno ili se potopi na tom području, dakle tko bi trebao platiti odštetu. To je to što vam mogu reći u ovom momentu. Gospođo Sans, evo dajem riječ i vama. Hvala. Mislim da glavna pitanja se odnose na crveni koralj. Jedno pitanje postoji li moratorij, koliko ja znam to je prvi kao što je Lisa rekla, e, GFC je jako zabrinut e, zbog zaštite crvenog koralja. Priprema se e, plan za upravljanje njime, dakle postoji zabrinutost oko crvenog koralja i mislim da je to potpuno jasno. I mislim da je bilo još jedno pitanje. Da, Postavljeno je pitanje o tržištu za crveni koralj i ograničenju trgovine crvenim koraljom. E, ne znam, trebam li ja nešto reći o tome. Mislim da je to to što sam ja htjela reći. Naravno, ograničenje trgovanja nekom vrstom je obično se pokazalo učinkovitom e, da bi se zaštitila ta vrsta, ali ne znam možemo li to sad napraviti. Evo možda da kažemo komis, da sada zamolimo komisiju da nam nešto kaže o ograničenju trgovanja crvenim koraljem. Bojim se da o toj temi nemam pojma. Dakle, bavim se ribama, ali ne dalje od riba. Ali ako zaista su vam potrebne te informacije, e, to ću proučiti zajedno sa mojim kolegama i onda ću vam dati te informacije kasnije. Hvala vam puno, mislim da bi to bilo veoma interesantno. Barem e, bi meni bilo jako interesantno čuti nešto o toj temi. Mislim da smo sada obuhvatili sva pitanja. Gospodine Blot, e, Jeste li vi možda nešto htjeli reći u zaključku? Učinit ću onda to na nizozemskom. Nadam se da ćemo mi u sportskom ribolovu E, imati veću ulogu u postizanju naših e, ciljeva zaštite okoliša i zaista mislim da trebamo iskoristiti taj potencijal do maksimuma. Prije nego što zabranite rekreacijski ribolov na nekom području, morate imati stvarno dobre razloge za to, tako da se nadam da ćemo svi moći surađivati. E, gospodine Kantel, ispričavam se što sam možda pogrešno izgovorila vaše prezime, možda vi želite nešto dodati. Da, hvala što ste mi dali riječ. E, moram priznati da kada se vratim e, kući, kada objasnim e, svojim kolegama ribarima da je glavni cilj Nature 2000 da se upravlja ribolovom, oni će se nasmijati zato što je njima posve jasno da je Natura 2000 jedna direktiva koja predstavljam nastojanje da se e, identificiraju e, habitati za ptice, ribe i druge e, biljne životinske vrste i da zbog toga oni možda moraju promijeniti svoje ribolovne alate, ali koliko smo mi mislili, ribarstvo je obuhvaćeno sa ZRP-om. A u Velikoj Britaniji 2% pomorskih zaštićenih područja se nalazi. U Britaniji to je 42% u jednom, na jednom malom e, području priobalnom. Ako pogledate vjetroelektrane koje se sada podižu posvuda, onda trebate i ta područja isključiti. I ako sve to e, zbrojite i oduzmete i potencijalni učinak e, Brexita e, koji će nam smanjiti područje na koje možemo loviti ribu, suočavamo se sa potencijalnom katastrofom. Gospođa Rudest je bila u pravu rekla nešto s čim se ja potpuno slažem. Dakle, morat ćemo naći razinu aktivnosti i smanjiti razinu učinka kako bismo postigli naš cilj, ali postizanje cilja nije isto što i prebacivanje tog cilja. Jer e, cilj je bila zaštita e, po Naturi 2000, to je bio cilj, ali mi nemamo brojke sad. Ima puno stvari puno toga je rečeno kvaliteti, ali vrlo malo o kvantiteti. Svako koristi brojke kako hoće. U Francuskoj kod definiranja e, zaštićenih pomorskih područja u okviru Nature 2000, e, dakle ti e, podvodni grebeni, na tome se još uvijek radi. I zaista sam iznenađen kada čujem sve ovo što je sada tu rečeno o Naturi 2000 Dakle, kad se kaže da je to e, nešto e, čemu je svrha e, su riblji stokovi. Ne, radi se o zaštiti područja na moru, ne radi se o ribama, nego o morskim sisavcima i pticama. Treba se uspostaviti ravnoteža u Naturi 2000 ako želimo postići taj cilj. Mi smo zaista e, postigli velike e, ciljeve, posebno što se tiče zaštite crvenog koralja koji je jako osjetljiv. I ljudi su zaista shvatili u čemu je stvar i uspostavili su tu ravnotežu tih snažnih e, zaštitnih mjera ali inzistiram da to treba biti dio jednog sveobuhvatnog procesa planiranja koji će im biti uravnoteženiji inače će se stvari samo pogoršati i okoliš e, će se, situacija s okolišem će se još dodatno pogoršati i mi moramo imati ciljane politike koje se odnose na kopno, jer 80% zagađenja potiče od tamo. Možda bismo trebali smanjiti ribolovni napor i možda kvote, ali to je druga stvar. Hvala. Hvala Arman na ovim e, odgovorima i hvala vam svima. Natura 2000 je jedna vrlo osjetljiva tema koja uključuje dionike iz čitave Europske unije um, ku, i svim dionicima je to pitanje od vrlo visoke važnosti. Hvala našim gostima. Isto tako hvala komisiji Elizi Roller što je odgovorila na naša pitanja. Dragi kolege, sada dakle možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Prelazimo na sljedeću točku, ako se slažete. Međutim, čak i ako se ne slažete, mi ćemo prijeći na tu sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, prelazimo na točku broj 12 dnevnog reda.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 molim vas otiđite. Par le... Vidim da ste puni entuzijazma u odnosu na proračun 2018. Pardon, mais on a après le, le, le mauritanien.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 Dragi kolege, prelazimo na 12. točku dnevnog reda. Radi se o razmjenu gledišta s komisijom o mandatu za trijalog za proračun. Znači, mišljenje o proračunu je, dakle, dodijeljeno EPP-u, ja sam izvjestitelj, dakle, tu će biti više etapa. Prvo moramo dati mandat za trijalog, mi moramo pripremiti e, odboru za proračun e, dopis e, sa svim elementima za plenarnu sjednicu u srpnju 2017. godine, kao i obično, tajništvo će pripremiti e, tekst tog dopisa. Sada vas želim e, podsjetiti da mandat e, sadrži samo ključna pitanja koja treba uzeti u obzir. Stajalište našeg odbora o proračunu 2018. biti će osmišljeno u amandmanima i mišljenju koje moramo usvojiti do kraja svibnja. U dakle trećem Pazite, ovo će biti izrazito interesantno. Dakle, e, mi se nalazimo u e, dijelu 3. E, radi se, dakle, o zajedničkoj ribarskoj politici. Tu se nalaze fond za pomorstvo i ribarstvo i sporazumi za održivo E, ribarstvo. Dakle, mi smo zabrinuti zbog izjave vijeća da proračun i alati za korekciju trebaju striktno poštivati gornje granice iz višegodišnjeg financijskog okvira 2014. E, do 2020. I, a u e, novom proračunu potrebna e, su sredstva za obnovu protokola s Marokom, Cabo Verdeom, obalom Bjelekosti, Svetim Tomom Principom i Madagaskarom. Isto tako potrebno je ukazati na učinak e, Brexita na proračun. To će značiti da ćemo izgubiti dio sredstava e, za ribarstvo i već treći put vas podsjećam danas da 65% prinosa u nekim regijama ovisi o ribarstvu i zato je važno e, da sve poduzeti hitne financijske mjere, da se zajamči gospodarska i socijalna kohezija tih regija. A mi mislimo da sa sredstvima koje su nam na raspolaganju ne možemo adekvatno odgovoriti na ove izazove koji su pred nama. Evo, to je bilo sve što sam htio reći na tu temu. Imali zastupnika koji žele nešto reći. Zastupnika nema mnogo. Ne, ali mislim ovo je jako interesantna tema, tako da mi je jasno s obzirom dakle na broj prisutnih zastupnika, statistički gledano, malo ih se želi javiti na riječ, to nije ništa čudno. Sada ću vam reći dakle o, vremenskim rokovima, znači usvajanje dopisa za mandat 25. travnja, predstavljanje, e, predstavljanje mandata komisiji odboru za proračun 13. lipnja, a usvajanje amandmana 30. kolovoza. Dobro, hvala poštovani kolege. Sada ćemo napraviti kratku stanku jer čekamo da nam se pridruži gospođa Ayala Sender kako bi nas izvijestila o odnosima sa zemljama Magreba, pogotovo Mauritanijom. Ona još uvijek nije stigla. Zvali smo je. Dobro, žao mi što nema više zastupnika u dvorani. Carlos, možeš nazvat Gabrielu? Mauritanija bi mogla interesirati. Možeš? Nazvat ću je. Mislim da će htjeti prisustovati ovoj raspravi. Dobro, napravit ćemo kratku stanku dok čekamo da stigne gospođa Ajala Sender.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 toga za jednog ili dva zastupnika nema smisla. Evo, odlučio sam da ćemo to e, raspravu odgoditi. Dakle, e, prekidam zasjedanje do sutra ujutro. Svima želim ugodno poslijepodne. Gotovi smo. Ça me semble être une raison tout à fait raisonnable. Non.